if <clears throat> Dobro jutro, dobro jutro. Molim da zauzmemo mjesta. Socializing, but it's time, <clears throat> I do start. Ja znam da je ovo isto i trenutak za iskoristiti vrijeme za druženje, no ipak sada ćemo prvo krenuti sve radom. Pa sve Pozdravljam posebice Ileanu Mihalšesku, e, potpredsjednicu zastupničkog doma Rumunjske, našu e, prijateljsku e, zemlju koja je sad trenutno i pred sjeda vijećem. No, ministar e, javnih financija Rumunjske, gospodin Todorović i e, vijeća Ekofina, e, još nije ovdje, ali doći će. No, danas ćemo govoriti o konvergenciji, stabilizaciji i koheziji u Europskoj monetarnoj uniji i o ulozi višegodišnjeg financijskog okvira. For us Višegodišnji financijski okvir VFO je nešto što je važno, što ćemo ove godine odlučivati za sljedeće proračunsko razdoblje. To će svakako ostati jedan od ključnih prioriteta eh, do kraja saziva ovog parlamenta Na plenarnoj sjednici u siječnju 2019. plenarna sjednica odlučila o novom e, programu potpore za financije 2021. do 2027. Cilj parlamenta je poboljšati prijedlog komisije i popuniti e, nedostatke e, u socijalnoj infrastrukturi i zacrtati nove E, dodatke za koji će uključiti teritorijalnu socijalnu koheziju i klimatske ciljeve. Do sada su odbori za proračun i okoliš e, krenuli na izradu programa potpore strukturnim reformama i e, investicijskom, europskoj investicijskoj funkciji koji su dva zakonodavna predloga koji će sada doći, a koji će biti temelj e, proračuna za europodručje. Te na posljedku Vijeće je vrlo polako napredovalo, pa parlament radi na međuizvješću o predlogu stvaranja Europskog monetarnog fonda temeljem Europskog mehanizma za stabilnost. Parlament želi poslati signal vijeću o važnosti koju pridajemo potrebi produbljivanja ekonomske i monetarne unije. Ove namjere e, treba dobro shvatiti i od strane nacionalnih parlamenta. Dakle, očekujemo od nacionalnih parlamenta da izraze svoje mišljenje po tom pitanju, te da sudjelujemo u daljem radu zajedno. E, Malo smo kasnije počeli pa ćemo imati malo nešto manje vremena i malo veći vremenski pritisak. Dakle, evo tehnički propisi za <laughs> naš rad zvuče ovako. Evo da kratko kažem kako se možete javiti za riječ na ovom sastanku. Dakle, kao i uvijek, dati ćemo sve od sebe da osiguramo da što više sudionika e, moguće mogu izraziti svoje mišljenje, iako imamo ograničeno vrijeme. Obzirom na veliki broj sudionika, molim e, da shvate da nakon e, uvodnih izjava najvjerojatnije nećete danas e, se svi moći javiti za riječ. Upravo zato vas molim i da svoje govore ograničite na dvije do tri minute. To je uobičajeni propis u ovom domu da naše, govori ne budu kraći od minute i nikad duži od četiri minute. Tako da molim da se tome prilagodimo. Ovisno o razvoju rasprava, e, možda ćemo morati dalje ograničiti e, vrijeme govorenja. Na svom stolu imate kartice kojima se možete prijaviti za e, govor, za intervenciju. Ako se želite javiti za riječ. Molim da signalizirate poslužiteljima u dvorani koji će e, ispunjenu karticu za govornike uzeti od vas i donijeti nama. Dakle, e, formula je sljedeća. Dva nacionalna parlamenta pa jedan zastupnik Europskog parlamenta. To je naš e, redoslijed za govorenje. Ukoliko će biti potrebno, možda ćemo morati još dalje prilagoditi E, tehničke propise za rad. No, evo, ponovno dajem riječ gospođi Karmen Ivani i Mihael Šesku iz Rumanskog zastupničkog doma koja će e, moderirati prvi dio našeg grada. Izvolite. Keeping the power here, that you also mentioned that I'm quite happy that we have Commissioner Ettinger Evo također e, smo htjeli naglasiti s nama je povjerenik Oettinger e, koji je ključni dionik u izradi novog e, višegodišnjeg financijskog okvira. Zahvaljujem. Uvaženi govornici, uvaženi gosti, Rumunjska pažljivo prati razvoj rasprava na razini Europske unije o produbljivanju ekonomske i monetarne unije. Jer smo svjesni ovih pitanja i svih mjera za napredovanje europskog projekta. Rumunjska je uvijek naglašavala potrebu jačanja europodručja i osiguravanja e, toga da stabilnost europskog gospodarstva i globalne konkurentnosti europskog gospodarstva. Stoga je od ključne važnosti da mjere koje su dizajnirane da pomognu Europskoj uniji da postignu te ciljeve ne stvore podjele između zemalja članica europodručja i onih koji nisu članice europodručja. Iako mi razumijemo s kojim se izazovima, s posebnim izazovima suočavaju države članice u europodručju, Ipak podcrtavamo da je postizanje konvergencije nužnost za svih 27 zemalja članica, posebice u kontekstu Brexita, gdje je jedinstvo Europske unije ključno, kao i konstruktivno i transparentno uključenje svih zemalja članica u ovaj proces. E, reforma u Europskoj uniji Reforma Europske monetarne unije zahtijeva e, integrirani pristup svih 27 zemalja članica o uzimajući u obzir međuzavisnosti na, u Europskoj uniji, te je konsolidacija važna za budućnost Europske unije u cijelosti. Upravo zato zagovaramo prošireni format za raspravu o ovim pitanjima. Dakle, evo ja sam eh, evo ovoliko htjela reći kratko uvodu. To, to remind you at the beginning. Now let me introduce you, dear colleagues, um, the first Evo, hvala. Sada prvi uvaženi govornik na našem popistu. budget Gospodin Oettinger, povjerenik za proračun i kadrovske resurse. Izvolite, povjereniče Oettinger. Uvažena predsjednice, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta i nacionalnih eh, parlamenta, Dakle, dame i gospodo, dobar dan i zahvaljujem što imamo ovu priliku s vama raspravljati o stanju dva velika projekta Europske unije. Prije svega, našem e, pročanskom okviru za godine 21. do 27. A drugo, produbljivanje i učušćivanje europske monetarne unije, monetarne i naravno europske eh, valute. To je međusobno povezano. Komisija je u svibnju prošle godine iznijela predloge za proračunski okvir i svih 37 eh, provedbenih propisa za pojedine programe i podnijela ih parlamentu. Od tada teku pregovori unutar parlamenta i također u eh, vijeću i odborima. Monetarna unija e, svakako e, je u velikoj mjeri e, povezana sa važnosti eura. Kada vidimo koju moć ima diljem svijeta dolar i koji je također povezan sa politikom i temelj politike predsjednika Trumpa, vidimo da nacionalne valute tome ne mogu parirati. Ali euro je postao druga vodeća valuta na svijetu koja utvrđuju naš suverenit kao europljana. Deset e, zemlja članica pripada eurozoni. Od 2011. uspjeli smo utvrditi da postoje određene nesigurnosti i slabosti u euru. Od toga smo puno učinili. Sljedećeg mjeseca učinit ćemo dalje korake prije svega koordiniramo e, našu e, ekonomsku politiku puno više nego ranije sa e, europskim semestrom ocjenjujemo svake godine napredak zemalja članica a sa preporukama za svaku zemlju dajemo zemljama članicama poticaje o tome kako mogu jačati svoje, svoju konkurentnost kako mogu smanjiti rizike i jačati svoje gospodarstvo. A sa bankovnom unijom smo u bankovnom sektoru e, ograničili rizike puno više nego što je to bilo u proteklom desetljeću. Sa ESM-om smo uspostavili korisni i djelotvorni instrument pomoći u nuždi, kao što smo vidjeli kod Irske, Portugala, Grčke, Cipra i ograničeno u Španjolskoj, kao što je to bilo nužno i moguće i kako je to sve, posebice u Irskoj, Portugalu i Cipru, bez bilo kakve štete za tu zemlju članicu i njihov proračun e, pokazalo svoje djelovanje, korisno djelovanje i Grčka je puno u tom pogledu učinila. No, dok zemlje koje imaju vlastitu valutu u vremenima ekonomske slabosti mogu devaluirati svoje valute, to zemljama u eurozoni s eurom nije moguće. I zato je došlo do ideje da se stvore instrumenti proračuna europodručja. Dopustite evo da jasno kažem. Dakle, na početku cijelog e, procesa bio sam malo suzdržan prema tome i u ove, e, u međuvremenu se razvile tri skupine zemalja članica u europodručju. Prva skupina je za vlastiti proračun europodručja, to su posebice Francuska, neke zemlje Južne Europe. Njemačka je ograničeno e, pratila predloge predsjednika Makrona. Druga skupina koja je vrlo defanzivna ili čak negativna prema tome, e, Nizozemska i drugi. I treća skupina, zemlje koje nisu članice europodručja i zabrinute su oko toga da novih deset zemalja će dobivati novac, da će imati zajednički proračun za 27-28 članica Europske unije, e, gdje će onda nedostajati sredstava za kohezijsku infrastrukturnu politiku, poljoprivrednu politiku i drugo. Euro summit, znači šefovi vlada i država 19 zemalja članica eura su odlučili u prosincu o ciljanom e, prijedlogu za instrumente za zemlje europodručja, ali u okviru općeg proračuna 27 zemalja članica. To se u trenutno razrađuje u europodručju zajedno sa e, portugalskim e, predsjednikom tog tijela i do lipnja ove godine ćemo to podnijeti Eurosamitu i vijeću i moj kolega Dombrovski s Moskovisi i ja zajedno djelujemo e, na ovom pitanju. Predlažemo dva instrumenta. Prvo, proračunski program za potporu reformama, strukturnim reformama, znači instrument za provedbu reformi kada neka zemlja članica u vlastitom interesu, ali i za jačanje cijele Europske unije e, provodi e, reforme tržišta rada, e, uslužnog sektora, jača konkurentnost, to također može dobiti financijsku potporu iz ovog programa za provedbu reformi. A s druge strane, jedna funkcija stabilizacije investicija, posebice u slučaju asimetričnih šokova. Dakle, ako se zemlja članica bez svoje krivnje nađe u ekonomskim problemima, e, na primjer, ukoliko recimo e, dođe Brexit e, bez sporazuma, najviše će štetu snositi Irska u okviru 27 država članica Europske unije jer e, irska privreda je mnogo jača od drugih ekonomija izravno povezana sa Sjevernom Irskom i Ujedinjenom kraljevinom. Stoga bi e, tamo mogla nastati recesija, odnosno takav šok i kada bi takav instrument postojao, Irska bi mogla dobiti financijsku potporu i investicije iz instrumenta za stabilizaciju bi se, mogli, bi se dakle mogli e, financirati iz tog instrumenta za stabilizaciju investicija. Nadalje, recimo ako razmišljamo o električnoj mreži za Estoniju, Litvu i Latviju koje želimo e, od isključiti ili desinhronizirati sa električnom mrežom u Rusiji, to bi moglo voditi do velikih problema s Rusijom e, i sankcijama i te tri zemlje, e, Estonija, Litva i Latvija, bi mogle e, imati negativne posljedice po privredu i šok zbog toga, pa bi tu e, neke investicije e, mogle biti sufinancirane sa europske strane u smislu stabilizacije investicija. Ne želimo vlastiti proračun europodručja, nego ova dva instrumenta bi trebala biti dio europskog proračuna Znači jedinstvenost proračuna bi trebala biti očuvana i time također želimo spriječiti razdvajanje europodručja i zemalja koje nisu u europodručju. To svakako izvjeći. Ova oba programa za, 9, za 19 e, zemalja članica e, ponuditi kao i za one koje su na putu u europodručje, recimo kao Bugarska ili Hrvatska. Također imamo jasan vremenski horizont, želimo naše e, prijedloge iznijeti u lipnju i dogovoriti u lipnju ove godine kako ova dva instrumenta ne bi dovela do daljnjeg otezanja u pregovoru o višegodišnjem financijskom okviru. Na jesen e, su šefovi vlada i e, država to naznačili da će na jesen donijeti odluku o tome. No, glavni proračun Europske unije za rast, zapošljavanje i konkurentnost e, ima već najvažnije instrumente. Kohezijsku politiku, Europski socijalni fond, e, instrument za povezivanje Europe, Connecting Europe Facility, Obzor Europa i druge. I ovdje kažem da su nam oni nužno potrebni jer za proračun Europske unije moramo imati jednoglasnost svih 27 ministara financija Europske unije u vijeću Europske unije i također 27 šefova vlada i država moraju biti jednoglasni, a za to trebam i pristanak svih nacionalnih parlamenta vaš pristanak. Zato vas molim da se svjesno uključite u svojim parlamentima i ovdje kao nacionalni zastupnici e, u odnosu na Europski parlament, vijeće i komisiju također djelujete. Što smo mogli naučiti iz zadnjih pregovora? E, evo, da pogledamo natrag. U lipnju 2011. raspravljalo se o okviru 2014. do 2020. Komisija je iznijela je predlog, ali u vijeću se nakon toga događalo na apsolutno ništa. Donošenje proračunskog okvira tek je bilo e, došlo tek u prosincu 2013. puno prekasno. Zašto? U području kohezije i kod drugog stupa za e, ruralni e, prostor i poljoprivredu trebamo partnerske sporazume. Dakle, tek kada se donese proračun, tek onda komisija sa vladama zemalja članica i negdje u e, vladama regija može krenuti u pregovore o prioritetima, projektima i tako dalje i e, to je naravno nešto, profil je svaki puta različit od zemlje do zemlje članice, Portugal je ima drugačije potrebe od Estonije, od Irske, Njemačka drugačije od e, Rumunjske, znači treba sklopiti partnerske sporazume koji traju jednu godinu da se zaključe i zato tek 2015. 2016. su tek mogli doći programi koji će se financirati E, iz e, Europske unije, dakle 15. i 16. su bili potpuno izgubljeno vrijeme za te projekte. I ako želimo da 2021. i 2022. ne dođu takve problematične e, situacije, a neke zemlje su već sada blizu recesije ili u recesiji, ako želimo i dalje gospodarski rast i stabilizaciju razvoja, onda moramo imati proračunski okvir koji će najkasnije do kraja ove godine biti i usvojen. Zato kažem jesen 2019. U lipnju instrumenti za eurozonu, u e, listopadu opći proračun za sljedeće proračunsko razdoblje. Evo molim evo da i vi kao zastupnici e, u svojim parlamentima i u Europskom parlamentu sudjelujete sa vijećem u ovom postupku jer e, bez vašeg odobrenja, to je onako nećemo zaključiti. Dakle, upravo danas je Vijeće za opće poslove e, pod rumunjskim predsjedanjem i moram e, krenuti odmah e, pred Vijeće za opće poslove kako bih tamo isto ministrima održao svoj govor. Dakle, evo, vama želim ugodan boravak u Briselu i doviđenja. Hvala vam, povjereniče. moram priznati da bih češće voljela čuti da smo mi nacionalni parlamenti potrebni Rumunjskoj, na primjer, dakle to je nešto sam vam po svaku cijenu htjela reći ovdje. A sada dajem riječ gospodi Eder Gardija Zabal Rubjal. Ona je zastupnica u Europskom parlamentu i izvjestiteljica za prijedlog e, o uspostavi programa podrške za Rumunjsku. Dakle, gospođa Gardizabal, izvolite, imate riječ. Ja, Predsjedavajuća, želim e, puno sreće povjereniku Ettingeru i za zasnak vijeća za poslove, Kao što predsjednik Liberatski rekao, želim pozdraviti sve dakle, na ovoj raspravi o višegodišnjem financijskom okviru i koheziji. Ako bih trebala to definirati samo s par riječi, mogu reći da se ovdje radi o ulozi VFO-a u ova tri područja, pa rekla bih da je učinak bio ograničen. Trenutni VFO nije dovoljan instrument eh, koji treba dati svoj doprinos konvergenciji. Mislim, istina da mi govorimo o njoj, ali trenutna situacija još eh, nije okončana. Dakle, jasno je da je kohezijska politika od ključnog značaja za razvoj manje razvijenih područja. I jasna je kohezija koja je ostvarena temeljem toga, to se ne može osporiti ako pogledamo VFO. No, protuprijedlog e, Europskog parlamenta smatra da se ne može rezati niti jedan jedini euro fondova kohezijske politike, no istina je da nam je kriza pokazala da zajedničko tržište sa jedinstvom e, valutom u kojoj ne bismo imali e, kompletnu fiskalnu uniju i monetarnu politiku stvara probleme. Dakle, jedan od načina da se ojača suradnja između zemalja i regija jeste da se zaključi ta e, monetarna unija i mi iznosimo prijedloge za europodručje, za e, fiskalne kapacitete europodručja i nastojimo e, se organizirati da bolje snosimo, podnosimo asimetrične napade, no izgleda nažalost da se vijeće ne može složiti niti oko jednog jedinog od svih ovih prijedloga i komisija je iznijela nekoliko prijedloga do sada. No, ako ćemo biti jako široko grudi, možemo reći da je to, da su ti prijedlozi samo zametak onoga što bi trebala biti e, fiskalna reforma, odnosno fiskalni kapaciteti Europske unije. Dakle, ja bih se ovdje željela pozabaviti podrškom e, programa koji su u okviru VFO-a. Tu se radi o 25 milijardi eura za strukturne reforme. U Europskom parlamentu mi nastojimo poboljšati te prijedloge. No, ne mogu vam još reći koji će biti E, konačni stav Europskog parlamenta jer još nije riješen. No, cilj prijedloga jeste da se da poticaj državama da iznose nacionalne prijedloge kao što to e, prijedloge koji su izneseni u europskom semestru izvješćima po zemljama i 25 milijardi zvuči kao puno novca, no 25 milijardi eura s 27 država E, odnosno za sedam godina, sedmogodišnje razdoblje, nije sve u svemu jako puno. Dakle, trebamo vidjeti koja je dodana vrijednost Evropske unije, koja je u biti malo razvodnjena, jer ovdje se govori o europskom proračunu za financiranje nacionalnih politika u biti. Tako da mislim da bismo trebali krenuti ka onome što se naziva pozitivnim uvjetovanjem. Dakle, tu Europska unija podržava politike koje nisu samo obuhvaćene u europskom semestru, već su tu i ciljevi državog razvoja i borba protiv klimatskih promjena iz Pariškog sporazuma. Dakle, ti ciljevi su zadani na razini evropskih država članica i same Europske unije. Tako da trebamo potaknuti sve moguće reforme, bilo da se radi o poreznoj o zaštiti okoliša, o reformi obrazovanja, sve te reforme koje za cilj imaju ostvarenje ciljeva kojima smo se posvetili. Dakle, možemo raspravljati što se može i što se ne može financirati, no mislim da moramo biti fleksibilni ukoliko želimo raditi s tim prijedlozima E sad, Ettinger je govorio o risku. Ako budemo imali hard Brexit, Irska će biti najugroženija zemlja. Ako je Irskom potrebna pomoć, onda oni možda neće moći koristiti e, reforme iz programa, jer irske potrebe neće biti obuhvaćene europskim semestrom, tako da oni možda neće biti u stanju da to koriste ili neće moći čak ni čekati da njihove potrebe budu pokrivene europskim semestrom. Tako da, evo, Dakle, bez obzira da li neke mjere mogu biti financirane iz ovog programa, ono što je potrebno napraviti jeste potrebno je biti fleksibilan. I to je glavni zaključak ove rasprave koja se vodi u Europskom parlamentu. Dakle, direktne strukturne reforme i tehnička pomoć. Eh, dakle, to je bilo od velikog značaja i potrebno, apsolutno. Dakle, ta tehnička pomoć e, koristila se puno u okviru MFF, e, VFO-a, višegodišnjeg finanskog okvira. A one zemlje koje trebaju, odnosno koje su izrazile želju da se uključe u eurozonu, tu treba jasno naznačiti da ima jako malo sredstava koje su na raspolaganju u tom fondu, tako da to sigurno ne treba biti ključni instrument, ključna motivacija da se uključe u europodručje. Zatim što se tiče kriterija distribucije, mislimo da te kriterije treba revidirati jer su oni samo utemeljeni na stanovništvu zemalja. Sad, naravno, stanovništvo može biti objektivan kriterij, ali mi nemamo dojam da je to adekvatan, adekvatan način mjerenja svakom slučaju potrebno je uzeti u obzir dodatne kriterije. Sad privodim kraju. Ovaj program nije naravno savršena reforma i vrhunac iste, ali to bi trebao biti način da se radi ka ostvarenju ciljeva koje smo si zadali. Dakle, e, cilje održivog razvoja, zaštite klime i održivost Europske unije. Dakle, na tome ćemo ovdje raditi u Europskom parlamentu. Najljepša hvala. Evo, samo vas trebam podsjetiti na vrijeme. Dakle, molim vas da ne prevazilazite pet minuta. Sada sljedeći govornici su gospođa Pervanš Beres i Jose Manuel Fernandez, eurozastupnici i izvjestitelji o prijedlogu za uredbu o uspostavi funkcije za stabilizaciju europskih ulaganja. Dakle, gospođo Beres, izvolite, imate riječ. Hvala predsjedavajuća i želim vam e, uspjehu tijekom rumunskog predsjedništva koje je nastupilo jako posebnom trenutku i potrebna nam je sva vaša energija. Dakle, dragi kolege iz nacionalnih parlamenta, dragi kolege iz Europskog parlamenta, dragi predsjedniče, uvijek je važan trenutak kada se sastaju nacionalni parlamenti i Europski parlament. Prvi put kada sam počela raditi na, ove, na ovim temama, bila sam djelatnica e, Europskog, pardon, e, nacionalne skupštine, sjedla, bila sam u, u e, kabinetu Lorana Fabiusa kada je izmišljen Kozaka, a danas je zadnji put da na, tome, na ovome sudjelujem, tako da mi je do toga jako stalo. I bavimo se ovdje temom za koju je potrebno uložiti zajedničke napore, dakle, iz oba naša izvora legitimnosti. I želim vas podsjetiti na 4-5 načela koja mi se čine od ključnog značaja. Dakle, evo, 25 godina sam eurozastupnica i 25 godina radim na uspostavi proračuna europske, europodručja. I bojim se da ću završiti svoj mandat 18. travnja, a da neću ostvariti taj cilj. No, ipak, evo, neki su to već rekli, da li je potreban eh, zaseban proračun europodručja. Nije cilj da europodručje postane zatvoren klub, već e, da se ime na umu što znači biti član eurozone i pozitivne i negativne stvari. A u negativnim stvarima su napuštanje ili transfer određenih e, mogućnosti intervencija u polizici miksu kojim raspolažu države članice. No taj prijenos, taj transfer nije se dogodio jer imamo zajedničku valutu, ali nemamo protuciklične instrumente intervencije, a o tome se radi. Drugo načelo. Treba li se to napraviti u višegodišnjem financijskom okviru unutar VFO-a. Znam da je to o tome se vodi rasprava. Što se, mene što se mene tiče, to je savršeno jasno i odgovor je da. I to je pravno moguće. Naime, to smo i napravili kada smo bili na vrhuncu krize i kada smo stvorili europski mehanizam za e, financijsku stabilnost. Tu se radilo instrument koji je bio prilagođen krizi likvidnosti i duga u eurozoni, e, a koji je zajamstvo imao proračun Europske unije. I u tom duhu upravo trebamo raditi i razvijati ovaj sljedeći instrument. Treće, tu je na stolu prijedlog komisije koji se tiče e, stabilizacijskog mehanizma. To je embrio e, europskog proračuna, ali ide u pravom smjeru i žao mi je što kada se e, francusko-njemački par E, ponovno bavi starim razmiricama umjesto koji je pokretač Europske unije, umjesto dakle da se bavi ovom inicijativom koja koliko god skromna bila inicijativa Europske komisije, ipak se bavi ključnim stvarima za e, države članice Europske unije. Dakle, tu se ne radi o tržišnom natjecanju, o konkurentnosti, e, o konvergenciji koja, se predla, koja je predložena u zaključcima sastanka na vrhu Europske unije, dakle ne radi se tu o viškovima ili deficitu, već se radi o stabilizaciji i to je ono najvažnije. I ako mogu puti jedan zadnji poziv, e, apeliram na vas da e, kao predsjednici nacionalnih parlamenta pogledate pobliže ovaj prijedlog komisije jer njega ignoriraju i Euroskupina i vijeće, a to je pravo rješenje da se izlazi, izađe iz slijepe ulice u kojoj smo sada. Svoje vremeno sam s Saimerom Begom e, radila na izradi kompromisa koji je omogućavao da se radi na tom temelju i da se prošire e, instrumenti za stabilnost, da se to proširi na jamstvo za nezaposlene. Nažalost, moj suizvjestelj e, je e, pod, podnio e, je napustio taj rad, tako da ako u okviru Europske pučke stranke imate nekoga ko, je spreman da radi sa mnom na ovom važnom dosjeu, to bi bilo jako važno. Dobro, možda tražim previše, ali u svakom slučaju bilo bi dobro da se aktivirate oko ove mjere za stabilizaciju. To je ona glavna poruka koju ovdje želim prenijeti. Zamoliti vas za suradnju. Hvala. Najpša hvala. Gospodin Jose Manuel, Jose Manuel Fernandez, izvolite. Zahvaljujem i čestitam Romonjima na predsjedništvu i pozdravljam ih. Draga Pervanš, ne, leži sve samo na pučanima. E, pučani su e, nastali e, progurati i promicati integraciju. Moramo sve točno odvagati. Imamo prijedlog za solidarnost i odgovornost. To je važno Ovdje e, e, pokušavamo izbjeći e, moralne opasnosti. Zato trebamo i zahvaliti parlamentu. Moram postojiti povjerenje među državama članicama. To povjerenje mora postojati. Moramo se držati propisa. E, i vladavine prava, ali moramo točno znati da svatko mora preuzeti svoju odgovornost. I ne sumnjam da Europski parlament se ovdje može sporazumjeti. Ali u drugim institucijama tu stvari šepaju, tu stvari ne napreduju. E, tu trebamo igrati mnogo e, važniju ulogu i koncentrirati se na ovu temu. E, vijeće nije dovoljno učinilo. E, sve e, koristi europodručja moramo iskoristiti. Imamo i jamstvene instrumente, instrumente koji su važni, lakše je spriječiti nego liječiti. ti investicijski instrumenti su vrlo važni. E, kohezijska politika se e, ne iskorištava dovoljno i fondovi samo 28% e, iskorištavanja mislim i na strateške instrumente Europske unije ovdje imamo zakazivanje tržišta u Europskoj uniji i Portugal, Grčka i Bugarski Bugarska su mogli e, Junckerov plan mnogo bolje iskoristiti i tako povećati e, proizvodnost. E, stoga trebamo stabilizacijsku funkciju, ali to mora biti linija u proračunu za europodručje. Imat ćemo i nova vlastita sredstva a imat ćemo i dobiti Europske središnje banke. Mislim da je to vrlo pozitivno. 30 milijardi eura e, to je e, svota koju moramo e, izanalizirati. To je najniža svota. Moramo se i pripremiti na to da nađemo instrumente za brzu reakciju, za automatsku reakciju kako bismo i na taj način mogli spriječiti probleme kojih će i dalje biti. E, I, iako ćemo i dalje napredovati u e, integraciji, BFO e, je vrlo dobar instrument za postizanje ciljeva. Ovi dodatni mehanizmi će biti početak onoga što e, e, će značiti jedinstveni e, proračun za europodručje, ali pretjerano je reći da je ta linija svemoguća. Europski parlament će imati mogućnost sudjelovanja. Nije točno da Europski parlament ovdje nije sugovornik. Imamo zajedničke postupke i to je dobar prijedlog. Nemam sumnjem da se parlament može složiti, ali sumnjam da će vijeće i eurozona biti e, jednako tako e, ambiciozni. Ali ne radi se čak niti o ambiciji, već e, o dobrom izboru instrumenata. Thank hvala. Sljedeći govornik, gospodin event Evert, Jan Slotveg, zastupnik u Nizozemskom parlamentu. Izvolite, imate riječ. Hvala, predsjednice. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, uvaženi zastupnici Rumunjskog predsjedništva, uvaženi kolege. Dopustite da započnem eh, tako što ću zahvaliti organizatorima što i što su omogućili da se govori o ovoj temi koja je jako bliska žiži interesovanja nacionalnih parlamenta. Tu se ukazuje na ciljeve budućeg višegodišnjeg finanskog okvira. Također smo želi čestitati Europskom parlamentu na odličnom radu na organizaciji ove važne konferencije. Nastavit ću sada na maternjem nizozemskom jeziku. Jučer i jutro se govorili smo o novim ciljima financijskog instrumenta za Europsku uniju i za eurozonu. Kada su bolje ekonomske prilike, onda je, bolje, onda je prilika da se e, ojačaju odnosi i treba popred krov kada sunce sija. Dakle, moramo imati na umu instrumente i alate kojima već raspolažemo Europski revizorski sud uputio je upozorenje zbog e, rekordne odgode u plaćanjima do koje je došlo zato što države članice nisu bile voljne pokriti te dugove. Tu se radilo o minusu od 276 milijuna koje su preuzetih obveza koje nisu ispunjene. Dakle, ako govorimo o koheziji, stabilizaciji, konvergenciji, onda treba imati na umu i to upozorenje i pokušati unaprijediti instrumente kojima već raspolažemo. Iz tog razloga trebamo se fokusirati na najbolje instrumente za konvergenciju i koheziju, a to je višegodišnji financijski okvir. Tu se radi o političkom instrumentu par excellence i u razgovorima i željama uvijek ima više želja od prioriteta i sredstva i prioriteti su izneseni, ali euro se može koristiti, jedan euro možemo koristiti samo jednom. Prema nizozemskom eh, parlamentu imamo tri prioritetne teme. Želimo imati učinkovit, odgovoran i moderan proračun. Dopustite da se osvrnem na ove tri točke. Pokušat ću vam iznijeti ideje koje mi imamo u nizozemskom parlamentu kada se govori o Europskom parlamentu. Dakle, najprije taj proračun treba biti učinkovit. Započnimo sa Brexitom. Brexit e, je žalosna stvar, naravno. U hard Brexitu hard Brexit bi mogao predstavljati veliki trošak za europsko gospodarstvo, a nizozemsko gospodarstvo snosilo bi najteže posljedice zbog Brexita. No istovremeno nizozemska je jedan od najvećih neto platiša eh, u Europskom parlamentu. Brexit nas primorava da razmislimo o višegodišnjem financijskom okviru, a istovremeno to je prilika da se naprave određene reforme. Za većinu E, nizozemskih zastupnika, novi VFO trebao bi biti proporcionalan, srazmjeran. Treba imati na umu razvoj Europske unije koja će preći sa 28 na 27 članica. I tu postoji e, većina u nizozemskom parlamentu. Naime, trebalo bi izbjeći da Brexit bude razlog da e, na disproporcionalan način određene države članice snose troškove. Zatim, moramo imati odgovoran proračun, to je drugi prioritet nizozemskog parlamenta. Dakle, kako se troše sredstva Europskog fonda e, kako bi suradnja funkcionirala među državama članicama, mora se moći dokazati građanima svake države da se ta sredstva na adekvatan način troše. Dakle, tu treba vidjeti kako se upravlja sredstvima u državama članicama. Mi želimo VFO koji će biti jednostavan, transparentan, nešto jednostavno za shvatiti, nešto što se može lako kontrolirati od strane revizorskog suda. Trebamo imati stalnu evaluaciju. Stalnu evaluaciju proračunskih rashoda kako bi se u okviru tih rashoda mogla pronaći permanentno dodana vrijednost. Dakle, VFO treba služiti za financiranje prekograničnih problema, dakle problema koji se ne mogu riješiti na razini država članica. Treće, želimo moderan proračun. Kohezija i konvergencija su ciljevi od centralnog značaja. Ako želimo pokrenuti konvergenciju, onda moramo modernizirati proračun Europske unije. Proračun Europske unije je od ključnog značaja. On je od ključnog značaja za Europsku monetarnu uniju. E, stabilna eurozona zahtjeva od država članica da provedu nužne reforme. Treba podržati jačanje gospodarstava, no to je nešto što je prvenstveno odgovornost država članica, samih država članica, a europski proračun može pomoći samo. Dakle, tu trebamo imati poticajne, pozitivne poticajne mjere kako bi se potaklo države članice da vode provedu nužne reforme, strukturne reforme koje su među preporukama iz europskog semestra. Eto, to je taj pristup koji podržava i zastupa e, nizozemski parlament, dakle, e, koji će dati doprinos za pozitivnom razvoju Europe. Hvala. Hvala lijepa. E, najmanje važnije je Duarte Pačeko, član Portugalskog parlamenta. Nadam se da nećete govoriti dulje od pet minuta. Izvolite. Hvala lijepa predsjednice, e, dragi kolege i kolegice. Želim zahvaliti predsjedništvu na pozivu E, drago mi je e, što je ovdje konvergencija jedna od najvažnijih tema. Ja sam uvjeren europljanin i još se sjećam na načela naših e, osnivača. a, kad smo pristupili Europskoj eh, uniji veselio sam se da je pao Berlinski zid i da je Njemačka opet ujedinjena. Mladi ljudi tog vremena su također imali europske ideale, ali danas to nažalost nije više stvarnost. Eh, više ne vjerujemo u europski san. Eh, moramo o tome razmisliti. Zašto je to tako? Željeli bismo da europski san, europski projekt ide dalje. Zato trebamo djelovati. A jedan od instrumenata da to postignemo jeste višegodišnji financijski okvir o kojem upravo govorimo. Imamo e, pozitivne prijedloge u komisiji. Mislim na e, prvo na želju da se jačaju vlastita sredstva E, također da imamo moderni e, proračun i e, digitalno gospodarstvo, da se borimo protiv klimatskih promjena. Trebamo poduporati mladež i na takovoj osnovi možemo postati konkurentna Europa. Transparentnost i odgovornost su također ključne točke suradnja sa revizorskim sudom. Tome pripada i kohezijska politika. Trebamo partnerstvo sa privatnim sektorom. E, moramo također poticati e, mala i srednja poduzeća, dobro upravljanje, a i fleksibilnost kako bi se programi prilagodili stvarnosti. Svaka regija ima svoje posebnosti. Moramo biti e, orijentirani na e, ciljeve, a ne samo na e, korištenje financijskih sredstava. Neke stvari u politikama Portugal ne može prihvatiti. Stoga bih također želio pohvaliti stav Europskog parlamenta. Moramo e, razviti nove politike, ali ne ograničavati kohezijsku politiku. Konvergencija je jedno od temeljnih načela e, naših otaca osnivača. E, drugo, buduću je konvergencija pretpostavka preživljavanja Europske unije, zato nema sumnje da euro može preživjeti samo ako imamo Europu ko kohezije i solidarnosti. Treće, konvergencija je važna kako bismo e, poduprli naše sugrađane ako želimo imati e, Europu koju podupiru građani, oni se moraju prepoznati u europskom projektu. Konvergencija mora biti dobra za sve članice Europske unije. E, svi moramo modernizirati naša gospodarstva. E, moramo jačati unutarnje tržište i koheziju. E, stoga, i ovime ću zaključiti, svi moramo učiniti sve što možemo da i nacionalni parlamenti podupiru Europski parlament kako bi Europski e, proračun bio snažan. Portugal će dati svoj doprinos e, tome kako bi e, nova politika mogla biti i provedena bez negativnih posljedica za tradicionalne politike Europske unije. I na kraju nešto o onome što je povjerenik već rekao važnost e, Europske monetarne unije. Žao nam je što dolazi do odlaganja. E, govorim o bankarskoj uniji, e, sigurnost investicija. moramo poticati ovaj dinamičan projekt. Hvala. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Liberacki, imate sada e, riječ da zaključite ovu sesiju. Hvala vam e, predsjedateljice. E, hvala na ovoj raspravi. Sada imamo dobru klimu za nastavak ove rasprave. Čuli smo e, e, e, izjave komisije, primjedbe parlamentaraca, neke primjedbe o vijeću i sada ćemo čuti i nacionalne parlamente. Sada ću govoriti poljski. Gospodin Kokos iz Rumunjske. Znam kako se zatvara, isključuje mikrofon. Molim, imate dvije minute. Gospodine Kokos, izvolite. E, gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice, dragi kolege i kolegice, prava rasprava o budućem e, VFO-u nakon 2020. i e, za osiguranje e, konvergencije i stabilnosti u Europi moramo imati na umu e, nekoliko stvari. Moramo osigurati demokratsku kontrolu od strane građana. Reći ću nešto o mojoj zemlji Rumunjskoj. Za nas je vrlo važno su vrlo važne važni e, fondovi za zajedničku poljoprivrednu politiku. E, e, to će jamčiti uspjeh integriranosti Rumunjske u Europsku uniju, a i uspjeh u borbi protiv populizma. kohezijska politika u, e, mora ostati e, neokrnjena, ne smije se rezati, kako bismo potakli teritorijalnu kohe, i gospodarsku koheziju e, zemalja iste regije. Moramo provoditi nove instrumente koje su predloženi za sljedeći VFO. Moramo naći rješenja za eh, istraživanje i sredstva za istraživanje i eh, izravna ulaganja. Hvala lijepa što ste mi dali priliku da eh, izrazim svoje mišljenje i zahvaljujem vam u ime mojih kolega i kolegica parlamentaraca Rumunske. Hvala lijepa, hvala. Imamo E, malo vrijeme. Mihael Bach iz Njemačke ima riječ. E, gospodine predsjedniče, e, gospođo predsjednice, mi smo u Europi koja je suočena sa velikim izazovima. Veliki sustavi za stabilizaciju više ne funkcioniraju E, teže je održati e, jedinstvenu Europu. Ne znamo kako će e, situacija izgledati nakon Brexita. Imamo sada politiku konfrontacije. SAD, Rusija i Kina rade na tome da svijet i politički i gospodarski podjele među sobom za to u MFF-u moramo nastojati i to zajednički da e, Europa ne propadne zbog američkih e, interesa s jedne strane i kineske čelične industrije čelika s druge strane. Mi smo Eh, eh, VFO u konfegerciji mora naći pravedno rješenje za eh, budućnost. Moramo ostati konkurentni. Često se navodi trgovinski višak Njemačke za međutim e, imamo i deficite u kartičnom poslovanju i u poslovanju sa SAD-om. To nam daje drugačije e, viđenje plusova i minuseva. Stoga mislim da kod e, VFO-a moramo dobiti E, e, europski proračun koji nas neće više dijeliti, koji će biti prihvaćen od sviju. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Zahvaljujem što ste se držali e, zadanog vremena. Gospodin Das ima riječ. Hvala predsjedniče. Govorit ću grčki. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira za 21. do 27. godinu, bilo bi korisno ispitati nove izvore sredstava za vlastita sredstva. S obzirom na Brexit moramo imati nove izvore za europski proračun. E, uredba 1176 e, e, s paketom od šest mjera uspostavlja vezu između budžet proračunske neujednačenosti i deficita. Moramo imati dodatne izvore prihoda, dodatna sredstva. Trgovinski viškovi su rezultat otvorenog e, europskog tržišta e, imamo neke europske zemlje koje od toga imaju veću e, korist. Zemlje koje imaju višak koji prelazi 4% BDP-a mogli bi taj višak prebaciti u VFO E, to bi moglo pokriti e, troškove zajedničke obrambene politike i pojačati tokove kapitala između država članica e, i ojačati fiskalni pakt. Trebamo više konvergencije u Europi. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin viš ima riječ. Ja ću se osvrnuti na, e, općenito na neke komentare. Prirodno je da što više e, e, zemalja imate u europodručju, to će više cvasti gospodarstva. Kakova je situacija? Da, mi smo potpisali europski ugovor koji uključuje eurozonu, ali nemamo vremenskih okvira za to. Slovačka, Baltičke zemlje su pokazali da je svejedno jel e, se taj pristup događa u vremenu e, gospodarskog uzmaha ili u vremenu recesije. Naravno je e, važno razmisliti kako zemlje mogu pristupiti i postati članice europodručja trebamo nastojati da svi u to budu uvjereni i pripremljeni za članstvo. E, e, Dodani e, proračun za euro proračun ili posebni proračun za euro područje ima i prednosti i nedostataka. Bilo bi naravno E, to bi bio poticaj da više zemalja pristupe e, europodručju, ali bi to dalo i materijala za e, govor i iskaze euroskeptika. mogle bi zemlje koje nisu članice europodručja se osjećati članicama drugoga reda. E, moramo znati kakve će posljedice e, takav proračun imati i što se time nastoji. Kakve koristi to donosi, onda bi ovo protivljenje moglo i se smanjiti. E, prednosti zajedničke valute bi onda postali jasniji. Hvala. Portugalija. Gospodin Merkez, Portugal, izvolite. Muito obrigada. Eu começaria por dizer eh, uma banalidade. Zahvaljujem. E, možda će ovo zvučati što kažem banalno, ali svejedno želim reći. Višegodišnji financijski okvir e, mora podupirati konvergenciju stabilno, i stabilnost. To je možda banalno, no ako se prisjetimo e, lisabonskih strategija, jasno se pokazuje da je slabost Lisabonske strategije upravo u tome, u činjenici da ona nije bila povezana s financijskim instrumentom i to posebice sa e, višegodišnjim financijskim okvirom. Znači to je pouka koju moramo izvući iz toga jer višegodišnji financijski okvir mora služiti tome da se provede e, politički prioriteti, e, posebice što se tiče e, monetarne unije i ekonomskog jedinstva. Znači moramo se moći boriti protiv asimetričnih šokova, no ne samo na papiru, nego to mora doista biti ono što doista i možemo učiniti kada utvrđujemo višegodišnji financijski okvir. I kada zapravo vidimo da financijska sredstva za komisiju su u financijskom okviru smanjuju, mislimo da ovaj cilj nije shvaćen ozbiljno. Upravo je zato toliko važno da što je parlament u posljednjem tjednu donio odluku protiv e, smanjenja sredstava za kohezijsku politiku kao i protiv makroekonomskih uvjetovanosti. Još samo vrlo kratko dvije stvari. U ovom predlogu komisije postoje stvari koje treba još detaljnije proanalizirati, posebice što se tiče e, Europskog instrumenta za stabilizaciju investicija. Dakle, ovaj instrument je jako važan, mora biti dobro razrađen, a drugo, ostaviti otvorena vrata za stvaranje e, proračuna za euro područje. Dakle, to je ono što je već gospođa Beres rekla i to podupiram. Dziękuję bardzo, pani posłanko. Zahvaljujem. Gospođa Boš, Mađarska, izvolite. Predsjedniče, e, zahvaljujem. E, htio bih govoriti o jednom pitanju koje je, koje danas možda nije toliko pozornosti privuklo, no ipak je važno govoriti o tome Naime, to je zajedničko stajalište ministara financija Europske unije. Europska monetarna unija bit će ojačana i biti će važan korak e, kada se razvije zajednička fiskalna kultura u zemljama eurozone. No, ne smijemo zaboraviti da bi ovo E, zajedničko ministarstvo financija moglo imati dramatične posljedice za zemlje izvan europodručja. Naime, to će produbiti e, razlike i jaze između zemalja članica, što će potkopati cijelu zajednicu. Da bismo mogli e, međusobno zajedno živjeti u zajednom ekonomskom području, ako neke zemlje članice zauvijek ostanu na periferiji bez potpore, upravo će, je Europska unija ta koja će zaostati u globalnom tržišnom natjecanju. Dakle, želim stoga ukazati na to da ovo stajalište zajedničkih e, ministara financija, zajedničko mišljenje ministara financija nije korisno u ovom smislu ovog zajedničkog ministarstva financija nije korisno u tom smislu. Hvala gospodine Vahamahi, e, Finska. Zahvaljujem. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, načelno e, razina sredstava u višegodišnjem financijskom okviru treba biti na najvećoj mogućoj mjeri usklađena sa razinom e, BDP-a. Naime, ne smije se E, povisivati ove razine jer e, neke zemlje imaju vrlo visoki neto doprinos u proračun pa trebamo uzeti u obzir razne aspekte kao što su i poljoprivreda i tako dalje. Moramo e, dodatno, dodatne troškove odobravati samo u iznimnim slučajevima Važno je e, staviti fokus na inovacije i na druga područja i smatramo da više fokusiran i fleksibilan okvir bi bio najbolji za budućnost. Administrativni teret treba smanjiti i za e, razinu Europske unije i za nacionalnu razinu u distribuciji sredstava, a također trebamo uzeti u obzir i činjenicu da ovaj okvir mora biti predvidljiviji, posebice e, pred kraj programskog razdoblja. Kohejska politika nacionalne nadležnosti trebaju biti zadržane, posebice što se tiče e, reformi rada i socijalnih reformi i mislimo da program potpore koji predlaže komisija će omogućiti provedbu preporuka e, za pojedine zemlje. Također, nacionalna i lokalna implementacija također e, su e, najbolje u suradnji sa nacionalnim provedbenim tijelima, jer tako to najbolje funkcionira. Trebamo uključiti klimatske promjene i također trebamo trajno podupirati sjevernu i istočnu Finsku. Zahvaljujem. Italija, izvolite. Hvala, predsjedniče. predlažem da razmislimo malo o pitanju gospođe Berest. Dakle, da li je potreban zaseban proračun za eurozonu? Podsjećam vas da u izvornom projektu koji nam je predstavljen, izvorni projekt Eurozone, dakle govorimo o 1990. One market, one money. I stabilizacijska funkcija bila je namijenjena nacionalnim proračunima. Dakle, na prvu možemo reći dakle, da ako danas razgovaramo o zajedničkom instrumentu, instrumentu zajednice za borbu protiv asimetričnih šokova, to ne samo da znači da su zemlje članice odustale od nominalne stope e, valuta, kao što to gospođa Beres e, hrabro priznala, ali time vidimo da isto tako nemamo ni dovoljan prostor za borbu protiv asimetričnih šokova. Također je bilo riječi o određenoj otpornosti euroskupine, to je gospodin Fernandeš rekao. Ja bih, mm, mislim, Euroskupina je dosta, mm, mm, da ne kažem mračan prostor, ali ne znamo ka, što se tamo događa. Ali Euroskupina je zamišljena kao protuteža Europskoj središnjoj banci i htjela bi imati ministarstvo financija za eurozonu i to su prvenstveno Francuzi. Inzistirao na tome, no situacija se pogoršala i nakon krize vidimo da je Eurogrupa postala instrument tog međuvladinog pristupa koji je ovdje više, navrata spominjan, dakle, a trebalo bi se vratiti e, pristupu parlamenta. Dakle, ove dvije teme su povezane. Hvala vam, predsjedniče. Dziękuję bardzo. Pan senator Szlachta, Polska. Gospodin Szlachta, Poljska, izvolite. przewodniczący, szanowni państwo parlamentarzyści. Uvaženi predsjedniče, uvaženi kolege. Poljski je prioritet uvijek bio zajamčiti otvorenost i transparentnost procesa produbljivanja ekonomske i monetarne unije kako bi se uključile i druge zemlje, posebice one koje su trenutno izvan europodručja e, Europa može poduprijeti konvergenciju na dva načina, putem proračuna i regionalnih politika i strukturnih politika, ali također koordinacijom ekonomskih politika, e, posebice u okviru europskog semestra. Želimo naglasiti da treba biti jako pažljiv e, kod prebacivanja odgovornosti odnosno konvergencije prema europskoj razini. Naime, to uključuje određene rizike, rizike disperzije odgovornosti. Naime, Poljska smatra da odgovornost za konvergenciju mora ostati na razini zemalja članica. Dakle, na nacionalnoj razini, e, dakle i u zemljama članicama u europodručju onih izvan. Smatramo da proračun Europske unije mora u načelu ostati alat kojim će se zajamčiti konvergencija E, između zemalja članica bez obzira na valutu koju dotična zemlja koristi. U tom kontekstu europska kohezijska politika sa svojim e, instrumentima, znači je cilj uravnotežiti e, različitosti između regija, treba ostati ključni alat koji će omogućiti postizanje konvergencije na razini zemalja članica. U ovoj fazi integracije Poljska ne vidi potrebu za stvaranjem zasebnog proračuna za europodručje i stoga ne podupire prijedloge u tom smjeru. Prijedlog posebnog instrumenta za konvergenciju i konkurentnost e, za europodručje, dakle instrument koji bi trebao biti uključen u višegodišnji financijski okvir, ovaj e, prijedlog od 14. prosinca 2018 treba dopuniti s više detalja nakon novih izbora. Po našem e, mišljenju, e, kada bi takav instrument bio raspoloživ samo za europodručje, mogao bi e, oslabiti neke od drugih politika i cjelokupno stajalište Europske unije, odnosno položaj Europske unije. Gospođa Kretu, Rumunjska. Hvala uvaženi kolege. Već smo organizirali e, tijekom e, sastanka u Bukurešti u siječnju raspravu o ovoj istoj temi. I dopustite da vam iznesem nekoliko naših zaključaka iz te rasprave. Dakle, uvaženi prijatelji, Europska unija okuplja demokratska društva, odnosno samo funkcioniranje demokratskog društva zahtijeva da e, građani dobiju e, temeljne javna, javne usluge jer inače to utječe na negativno na socijalnu koheziju i rastvara socijalno tkivo Europske unije. Kada god e, nejednakost pređe granicu onoga što građani smatraju podnošljivim ili prihvatljivim, osjećaj za socijalnu pravdu i e, poštenje, potkopava se demokracija. Dodovodi dovodi u socijalne nemire i e, razočarenje u europski projekt. Te e, dolazi do e, raspaden raspadanja socijalnog projekta u EU uniji, socijalnog ugovora. Stoga u nekim istočnim zemljama članicama Europske unije kao u Rumunjskoj e, došlo je do znatnog odljeva e, ljudskog kapitala zbog niskih plaća i nejednakosti, a što usporava e, mogućnosti popunjavanja praznina. Brexit je bio golemi udarac za obje strane i malobrojni su tek do sada shvatili koja je pouka tu. Stoga je potrebna nova europska strategija. Naime, ovo je prvi puta da se višegodišnji financijski okvir pokrene bez nove strategije kao Lisabonske strategije ili sadašnje e, dosada strategije za 2020. To znači da se želi nastaviti sa pristupom business as usual, e, običajan način na što neće funkcionirati. Europski proračun sada E, odražava transakcijsku paradigmu u svojoj logici koja smanjuje mogućnost postizanja zajedničkog cilja i nekada e, nam onemogućuje da vidimo drveće od šume. Za mnoge e, vlade morate završiti jer vam je vrijeme isteklo. Sustav rabata ilustrira tu transakcijsku logiku između zemalja članica. Naime, velika većina podupire sadašnji prijedlog e, uklanjanja korekcija usprkos e, e, metode provedbe korak po korak. Gospođo Kretu, morate završiti. Znači, logika bi trebala biti da se stvore jedinstveni uvjeti na jedinstvenom tržištu. Serakjani, Italija. Italija, gospođa Seratjani, izvolite. Najpše hvala predsjedniče. Evo, osvrćući se na ovu zadnju raspravu koju sam upravo mogla čuti i želim privući vašu pozornost upravo na ovaj aspekt. Naime, jedan od problema zadnje Europske komisije jest što nije bilo moguće integrirati ekonomske politike. Jutro govorimo o stabilizaciji, koheziji i konvergenciji. No, kohezija i konvergencija, koliko se meni čini, su stavljene po strani kohezijske politike. Ako gledamo te politike u zadnjoj italijanskoj vladi, Mislim, meni se čini da je problem što nismo uspjeli riješiti problem nezaposlenosti i to bi bio najveći, najveća, najvažnija stvar za napraviti. Hvala vam, evo ovim smo zaključili popis govornika u ime nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Sada ću zamoliti sve govornike za predsjedničkim stolom da se osvrnu na ono što je rečeno, ali koristeći maksimalno jednu minutu. I ako mi, dopustimo, ako mi dopustite, možemo započeti od zadnjih, tako da ćemo započeti s gospodinom pačekom Duatom. Senhor Presidente, caros colegas, das várias intervenções eu retirar uma... Zahvaljujem. Iz ovoga možemo izvući jedan zaključak, a to je Europski parlament e, dobio je potporu nacionalnih e, parlamenata kako bi nastavio sa pregovorima sa komisijom, što je važno i za jaču Europu e, kohezije. Zahvaljujem. Dziękuję bardzo pan Evert Jan Thank you, chair. Hvala predsjedniče. Moramo razmišljati o socijalnoj Europi, o jakoj Europi i ruku pod ruku i vidjeti kako poboljšati konkurentnost u Europi. Mi nismo sami na svijetu, dakle surađujemo sa SAD-om i Kinom. Tako da je važno za VFO da radimo na unapređenju konkurentnosti kako bismo imali solidarniju i socijalnu Europu. Hvala. Dziękuję bardzo, droga... hvala. Sada Pervanche Beres. Hvala predsjedniče. Evo, imamo četiri poruke iz ove razmjene. Kao što to Mihajl Bak rekao, nalazimo se u jako posebnom kontekstu u kojem je Europa dosta usamljena i na određeni način napadnuta. Dakle, ono što ćemo napraviti s ovim VFO-om je od ključnog značaja, a tu se nadovezujem i na ono što je rekla naša prijateljica iz Portugala, gospođa Markesa, ali isto tako i gospođa Kretu. Dakle, trebamo preko ovog VFO-a napraviti novu strategiju i to je ekološka tranzicija, barem se zato zalažu socijalisti i demokrati s još nekim u ovom Europskom parlamentu, tako da mislimo da će to biti osnovni smjer E, osnovna smjernica koja će omogućiti Europskoj uniji da bude konkurentnija na međunarodnoj razini. Ali mislim da ne možemo govoriti o ovom međunarodnom kontekstu e, i govoriti o Brexitu, a da ne uvidimo do koje mjere je potrebno pojačati eurozonu i bez e, nekog moralnog hazarderstva, kako se često kaže, dakle uspostaviti jedan automatizirani stabilizator koji bi nam omogućio da Europskoj uniji damo snagu te E, eurozone koja je otvorena svima. I doista pozdravljam ovo što je rekao kolega iz Poljske Nestović i žalim što ne postoji, postoje jasni rokovi za ulazak e, euročlanica u eurozonu. Mislim da će to postati još važnije nakon e, uspostaviti nakon Brexita. I zadnja stvar, stabilizacijska funkcija. Ne možemo reći da ona počiva samo na ekonomskoj politici država članica jer postoji dinamika eurozone koja zahtjeva kompenzacijski mehanizam ili mehanizam za amortizaciju asimetričnih šokova. Dakle, to je jedna bijela stranca koju moramo zajedno ispisati. Hvala. Sada Jose Manuel Fernandes. Što je premalo za izazove E, to će koštati puno novca. Koliko će nas koštati ako e, ne e, reagiramo na krize jer nemamo stabilizacijski novac? Koliko je to koštalo za integraciju jer ni zato nismo imali novca? Moramo E, e, izbjegavati hipokriziju i prijevaru e, građana. Moramo paziti na to da se ta laž ne nastavlja, već da dademo jasan odgovor. Europski proračun ima jasno dodanu vrijednost. Ni u jednoj zemlji članaci nemamo proračuna gdje se samo samo 7% sredstava daje za tekuće troškove. E, oni koji e, govore o tome da se troškovi za upravu e, mora smanjiti novac, to će utjecati i na kvalitetu. Ako imamo toliko i toliko novca za ulaganja, to znači da moramo imati i dodanu vrijednost. Koje namjere imamo kada imamo 1% BDP-a, a iz istovremeno u jednoj zemlji se e, koristi 20% BDP-a za proračun. E, u oči ovih izazova e, postavlja pitanje želimo li ovaj mali proračun ili ga želimo povećati kako bismo bolje odgovorili na očekivanja građana. Jezabal rubjal. Gospođa Gardija Zabal Rubjelat, izvolite. Najviše hvala predsjedniče. Nakon naše rasprave možemo sa sigurnošću reći da postoje različiti stavi, različiti prioriteti. Ono što radimo u parlamentu je da sagledamo sve prijedloge i nastojimo doći do zajedničkog prijedloga. Mislim da ono što nas ujedinjuje jeste da želimo napredovati, želimo graditi Europu koja će biti znatno prim, više spremna na krize i želimo biti konkurentni u svijetu u kojem živimo. Naravno, Jose Manuel Fernandez je rekao da proračunski okvir koji će raspolagati 7% BDP-a neće biti dovoljno. Slažem se s nizozemskim kolegom eh, koji kaže da nam treba proračun koji će biti učinkovit i moderan. Nitko nije protiv toga učinkovitost i modernost, zajednička poljoprivredna politika, fondovi za ulaganje, to je nešto na čemu treba raditi. Najviše hvala. Evo, došli smo do samog kraja. Zahvaljujem najprije gospođi Mihalesku, potpredsjednici Rumunskog parlamenta. Hvala joj na, po mom mišljenju, odličnoj, plodnoj učinkovitoj eh, i prijateljskoj suradnji. Dolazimo do kraja ovog ciklusa. Dakle, eh, gospođo potpredsjednice, izvolite ako želite iznijeti zaključne komentare. ćemo vam zahvalni na tome. Hvala potpredsjedniče. Dopustite da izrazim eh, iskrenu zahvalnost svim govornicima, svim sudionicima, osobito onima među vama koji su dali svoj doprinos e, na tako živ e, način ovoj raspravi. Doista mi je jako drago što ste u tolikom broju se odazvali i sudjelovali u raspravi. Ne smemo zaboraviti da naši ključni ciljevi moraju biti poboljšanje života europljana i povratak e, njihovog poverenja u integraciju u Europi i na održivim socijalnim temeljima. Međutim, na prvom mjestu budući proračunski okvir mora zadovoljiti očekivanja europljana i podržati koheziju i daljnju europsku integraciju. Dakle, e, stoga države članice koje su se kasnije priključile moraju nastaviti svoj put ka konvergenciji sa ostatkom Europe. Dragi prijatelji, dragi kolege, mislim da e, na vašim stolovima ili ispod njih imate e, vrećice u kojima se nalazi nešto lijepo za vas. To je dar našeg predsjedništva. Nadam se da će vam se svidjeti. Uh, our country who to je dar od naše zemlje. Želim vam još jednom zahvaliti i želim vam e, prijatan dan i s velikim zadovoljstvom e, e, vas očekujem i nadam se da ću vas vidjeti u Bukureštu. Hvala vam. Hvala najljepša, ovaj pjesak e, je sve rekao. Dakle, sljedeći sastanak e, u 11 sati, sljedeća etapa, dakle, euro 20 godina put pred nama. Prije što krenemo na sljedeće, dopustite da vam kažem e, da najavim sada najočekivaniju stavku, a to je stanka za odmor, dakle možemo otići na kavu.